Radi se o gospodinu Steliosu Kuloglu, mislim da se to izgovara tako. E, on će biti članom u odboru za razvoj, a gospodin Kostas Krizogonos će biti član u odboru za ustavna pitanja. Imali zamjedbi? Tome nije slučaj, onda su ova imenovanja potvrđena. Dame i gospodo, na našoj počasnoj galeriji nalaze se